Otwieram posiedzenie komisji. Witam Państwa. Witam wszystkich naszych Evo, predlažem da započnemo s radom našeg odbora. Dakle, dobar dan svim e, članovima odbora, isto tako i gostima iz Europske komisije i vijeća. Htio bih zaželjeti dobrodošlicu svim predstavnicima različitih organizacija i institucija kao i prevoditeljima. A sada predlažem da prijeđemo na usvajanje dnevnog reda. Nema napomena, nema prigovora. Tako se čini barem. gospođa Hazekamp, izvolite. Prije nego što krenemo sa glasovanjem, Htjela bih istaknuti da donosimo danas političku odluku o tome da ne glasamo o amandmanima kada neki kompromisni amandmani koji se nalaze u ovom tekstu idu nasuprot duhu 70.9. Isto tako, 38 i 78 su međutim amandmani o kojima ćemo se svakako izjasniti. Państwa, kompromisy obejmują poprawki, ale w tym momencie, jak będziemy przy tym kompromisie, jak Pani podniesie... Kada dođemo do kompromisa koje ste spomenuli, molim vas da nam date znak i provjerit ćemo još jednom je li vaš amandman obuhvaćen ili nije, no mislim da kompromisi obuhvaćaju sve amandmane. Ako to međutim želite, provjerit ćemo za vrijeme glasovanja o kompromisu o kojem je riječ. Gospođa Zvono, izvolite. Imam tehnički problem, naime ne primam prijevod. Tehnički problem, čini mi se. Može li itko mi pomoći? Možda biste trebali jednostavno se premjestiti. Molim vas, samo se premjestite. Nie mamy nikogo... No, no, no, Nie mamy nikogo Čini se da imamo tehnički problem s rumunjskom kabinom. Będzie musiała Bojim se da ćete morati slušati prijevod na engleskom jer u rumunjskoj kabini nema nikoga. Predlažem da odgodimo glasovanje. Da, znam. Lijepo vas eh, molim, zastupnice Žana, da slušate engleski danas. Imam neka priopćenja. Na poziv gospodina Hojslinga imamo skupinu novinara s javne televizije RTF. Imamo prijevod na 16 jezika. Rumunski bi trebao biti među njima, stoga ne znam zašto imamo teškoća. Predlažem da prijeđemo na treću točku dnevnog reda. I to je glavno materijalno pitanje danas. Odnosi se dakle na pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru ZPP-a. Naš, naša izvjestiteljica je gospođa Herans Garcia, kao što svi to dobro znamo. Imali smo mišljenja odbora DEVE, INTA, Budget, Cont, Envi, ITRE, REGI i FAM. Danas ćemo nastaviti s glasovanjem o tri zakonodavna prijedloga. Jučer smo glasovali o prvome. 5000 i nešto amandmana je predstavljeno uključujući 448 naše izvjestiteljice, zatim 600 700 amandmana e, su podnijeli odbori koje za mišljenje, od kojih 201 od odbora ENVI, sukladno pravilu 54, 124 kompromisna amandmana koje obuhvaćaju 111 članaka, 3 priloga, od kojih 10 alternativnih amandmana od 9 članaka i jednom prilogu. Još jednom zahvaljujem svima na vašem vremenu i trudu isto tako izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni i svim članovima njihovog osoblja. Zahvaljujem tajništvu i svima ostalima koji su sudjelovali. Predvidjeli smo stanke. Prva će biti nakon članaka, članka 90, prije nego što krenemo glasovati o članku 91. Završit ćemo u 12.30 u svakom slučaju i nastaviti poslije podne neovisno o napretku glasovanja. A što se tiče kompromisnih amandmana, naši e, lingvisti, pravnici i dalje ih proučavaju, tako, odnosno trebaju ih još pročistiti, tako da to još predstoji, što znači da se formulacija i struktura teksta još uvijek mogu promijeniti naknadno. Što se tiče uvodnih izjava, pokušat ćemo učiniti konačni tekst dosljednim. Nakon glasovanja proći će ga još naši pravnici lingvisti. I prilagodit će tekst uvodnih izjava, tekstu članaka i poduzeti odgovarajuće mjere ako bude odstupanja. Imat ćemo e, dakle uobičajeni postupak glasovanja, ponegdje je predviđeno e, poimenično glasovanje. Kompromisni amandmani obuhvaćaju pripadajuće članke u cjelini. Dakle, ako je ako kompromisni amandman bude uzvojen, usvojen, to znači da svi pripadajući amandmani koji se odnose na predmetni članak da se o njima ne glasuje onda. Samo oni amandmani koji nisu obuhvaćeni kompromisnim amandmanima i koji nisu proturječni već usvojenim amandmanima će biti dakle dani na glasovanje. A sada dajem riječ izvjestiteljici. Dobro jutro svima. Hvala što ste mi dali za riječ. Zahvaljujem doista svima na velikom trudu najprije svim izvjestiteljima u sjeni iz različitih političkih e, klubova. Doista smo dobro surađivali. Isto tako želim zahvaliti izvjestiteljima e, za ostala izvješća, odnosno u ime, koji su radili u ime odbora za mišljenje. Jučer smo usvojili dokument o jedinstvenom tržištu i danas ćemo se baviti sljedećim, možda i najvoluminoznijim dijelom cijelog paketa. Mogu doista se pohvalno izraziti o radu svih koji su sudjelovali, kao što je i gospodin Andrija jučer rekao. Pokušali smo uštedjeti onoliko vremena koliko je to bilo moguće. Želim se zahvaliti i svojoj političkoj obitelji. Bez njihove potpore suradnje doista ne bi bilo moguće e, dovršiti dokument koji je danas pred, nas, pred nama. Želim zahvaliti i tajništvu e, klubova, osobito mojega kluba. Doista su bili sjajna potpora. Osobito se želim zahvaliti četvero ljudi, Jolandi, Arturoj. Gabi i Marijaneli. Sve njih moram pohvaliti, su doista radili i u slobodno vrijeme i prema, preko vikenda oduzimali vrijeme svojim obiteljima kako bismo danas imali dobar dokument pred sobom. Evo, predlažem da krenemo na glasovanje i vidimo kako stvari stoje u odboru za poljoprivredu u odnosu na ovaj dokument. Pokušamo doista pomoći stočarima, e, i općenito građanima Europske unije. Kao što znate, bitno je da naši građani imaju kvalitetnu hranu po dostupnim prihvatljivim cijenama. Danas svi na neki način evropljani sudjeluju i izjašnjavaju se o ovome tekstu. Hvala. Bit će još vremena za zahvale kasnije. Cijenim činjenicu da naši glasači, da poljoprivrednici širom Europe prate današnje glasovanje i nestrpljivo iščekuju rezultate. Dajem riječ gospodinu Desu. Hvala lijepa, predsjedniče. Pravila su se promijenila u ovome parlamentu prije nekog vremena i povlačim svoje ime sa amandmana 449. Više nisam odgovoran za taj amandman. Dakle, povlačim svoje ime u odnosu na taj amandman 449. Hvala lijepa. Dobro. Dakle, amandman je povučen u cijelosti. Gospodin Tarabela, izvolite. Biću vrlo kratak, zato što sam već na prethodnom sastanku imao prilike objasniti zašto Eh, imam takav stav prema tom eh, amandmanu. Mislim da je moguće jednostavno samo marginalno poboljšati, a zapravo poljoprivredna pitanja zaslužuju više. Želim jednostavno reći da nemam nikakve sumnje vezano uz ogroman posao koji su odradili izvjestiteljice, i izvjestitelji u sjeni i upravo zato ostajem ovdje kako bi glasao o prijedlogu, zato što se iskreno nadam i očekujem da neće proći većinom ali e, jedino poštovanja prema njima. Na kraju mislim da ćemo istom logikom e, zaključiti svi skupa da ovo čemu glasujemo neće značajno poboljšati postojeće stanje pa će i e, cijeli paket u konačnici biti odbijen. Međutim, kao što sam rekao, ostajemo ovdje glasovati iz poštovanja, ali Tko je za amandman gospodina Tarabele? Odbacivanje prijedloga komisije. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Zatvaram glasovanje. Jesu li se svi izjasnili? Dobro, hvala. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. 29 glasova, sa 29 glasova protiv. U tom slučaju predlažem da krenemo dalje na sljedeće glasovanje. podizanjem ruku ćemo se izjasnjavati, ako ne kažem drugačije. 1. Hojsling, Rope, Hojbach. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. 450. Tko je za? Usvaja se. Prijeđemo na kompromis 1, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis 2. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.

protiv, provjerimo, 1094. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1095. 0, 95, 1095, 1095. Tko je za, tko je protiv, odbija se. 1096. Tko je za? Usvaja se. Tri amandmana. 1097. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 1098. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 1099. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 1100. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 1100. Tko je za? Provjera. provjera. Zatvaram elektroničko glasovanje. Odbija se. 1102 i 55. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 1103. Tko je za? Usvaja se. 47. Tko je za? Usvaja se. 48. Tko je za? Usvaja se. 1104. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. 1104 provjeravamo. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 1105. Tko je za? protiv, odbija se. 49 i sljedeći tko je za, usvaja se. 1108 gospodin De Castro, tko je za, tko je protiv, odbija se. 1109 tko je za, usvaja se. Kompromis 3 poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Idemo na kompromis četiri. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. Riječ je o kompromisu četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo dalje na kompromis 5, 6. Preskočimo nekoliko stranica, to je uvijek lijepo. Znači da brzo napredujemo. Na 13. stranici kompromisni 5 i 6. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojen. Gospodin Agnju, izvolite, imate riječ. Želim vam se zahvaliti što ste spomenuli stranicu, to je doista vrlo korisno. Molim vas da tako nastavite i dalje. Znam da vrijeme e, leti i da ćemo neke stranice preskočiti, ovisno o popisu, no to nam doista pomaže da znamo trebamo li preskočiti jednu stranicu i ukrenuti jednu ili više stranica. Hvala vam. Hvala lijepa. Tako je, takva je numeracija u mojim bilješkama, možda kod vas nije ista. 1508, stranica 24. 24. stranica. 15. Dakle, 15.08. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Idemo dalje na kompromisni amandman 7, poimenično glasovanje. Ispričavam se, 51 deve, moramo prije glasovati o tome. Dakle, 51, tko je za, tko je protiv, odbija se. A sada možemo glasovati o kompromisnom amandmanu 7, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo dalje. Stranica 26, kompromisni amandman 8, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje o kompromisu 8. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada kompromis 9, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman 9. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo dalje. Amandman 1567. Na sljedećoj stranici 1567 gospodin Hojzling je autor amandmana. Ponekad ću reći i koji je autor amandmana, zato što je onda lakše pronaći amandman zahvaljujući prezimenu zastupnika. Dakle, 15.67, tko je za, protiv, odbija se 64 MV za, usvaja se 65 MV za, protiv, odbija se Amandmani 15, 68 i 70. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman 53, 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 15, 69 i 66. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Kompromisni amandman broj 10. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromis broj 10. Još jednom je jedan e, glas pučana previše. Možemo zatvoriti glasovanje o kompromisu broj 10. Kompromis se usvaja. Amandman 1586 na toj istoj stranici tko je za? Amandman gospodina Hojslinga, 1586. Tko je protiv? Odbija se. Sada imamo kompromis 11. Ne, predsjednik se je ispravio. Prvo imamo amandman 52967, evit Evi tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman Kompromis 11. Pojmično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis se usvaja. Kompromisni amandman broj 12 na sljedećoj stranici. Otvaram glasovanje o kompromisu broj 12. Zatvaram glasovanje. usvaja se. A sada idemo na stranicu broj 34, amandman 1700. 1700. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 1797 na 39. stranici. 1797 stranica 39. Gospodin Hojbe, Hojbuh i Rope. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1796. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman MV 71. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1795. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1824. Gospođe Senra. Tko je za? Protiv? Odbija se. 1798. Gospođa Senrad Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1799. Gospodina Hojzlinga. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1800. Gospođa Neuhel, gospodin Tarabela, Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 1802 gospodina Hojslinga. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 1803 Noihel i ostali. Tko je za? Protiv. Odbija se. 1805. Hoisling i ostali. Tko je za? Protiv. Odbija se amandman 1806. novih ili ostali. Tko je za? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbija se. 1807, tko je za? Protiv, odbija se. 1808 i 1809 koji je za, protiv, odbija se. 1810 koji je za, protiv, odbija se. Amandman 1811 koji je za, protiv, odbija se 1812 tko je za protiv odbija se 1813 za protiv odbija se 1814 za usvaja se 1815 za protiv provjerit ćemo otvaram glasovanje o amandmanu 1815. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 1816 koji je za, protiv. Odbija se 1817 za. Usvaja se 1818 za, protiv odbija se. 1819 koji za, protiv, odbija se. 1820 za, protiv, odbija se. 1822 za, protiv, odbija se. 1823 za, usvaja se. 57 ne, provjerit ćemo ipak 1823. Otvaram glasovanje. Gospođa Neuhl me je prevarila jer je digla ruku kad sam rekao za. Zato sam se zabunio. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 57.9. Tko je za? Protiv? Odbija se amandman 73. vi za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 15. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada idemo na amandman 2006. na 50. stranici. Preskočili smo mnogo stranica, dakle 2006 je amandman o kojem glasujemo sada. Gospođo McGuinness, oprostite što prekidam glasovanje. Što se tiče ovog amandmana, riječ active farmer, aktivni poljoprivrednik se izbrisala, izbrisao se ovaj izrez koja je bila intencija prijedloga amandmana. Imamo i druge amandmane gdje imamo riječ farmer, a ne active farmer. Imamo li e, onda neku razliku, pravnu razliku, jer postoje razlike u definiciji, možda pravna služba može to provjeriti. Da, svakako ćemo to provjeriti. To će učiniti pravnici i lingvisti. Hvala vam. Amandman 2006, tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 102, 103. Skupno. Usvajaju se. Amandman 104. Dobro, provjerit ćemo 102 i 103. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Odbijaju se, ispravlja se predsjednik. Dakle, htio sam pitati tko vodi glasovanje u lijevom krilu? Gospođa Nojhal, dobro. U redu, to će mi dosta pomoći. To sam pitala samo zato što bi mi to moglo pomoći u praćenju glasovanja. Amandman 104. 2009. Tko je za? Protiv? Usvajaju se amandman 105. Provjerit ćemo 104. 2009. Ipak provjera 104. 2009. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Mandman 105. izvjestitelja. I gospođe Aguilere. 105 i 2011. Koji za, protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Amandman 20.10 za. Usvaja se. Amandman 20.12 za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 106. Imamo usmeni amandman. Tko se javlja za riječ? Da, usmeni amandman je iznesen ovdje u komentarima. Tko je za amandman 106. Usvaja se. Amandman 2013. E, ne, ipak 2014 gospodina Dantana. E, vi ste mi pokazali sljedeći amandman, a ipak je 2013 Ipak moramo prijeći na broj 83. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 20, 21. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2107 izvjestitelja. 2022. Gospođo Bizoto, za, protiv, odbija se. A sada amandman izvjestiteljice 107 za, Usvaja se 2025 gospodina Flanagana za. Usvaja se. Ne, oprostite, kaže predsjedavajući, ipak moramo sada glasovati o 2023. Ožog, Kužmijuk, Goševska i ostali. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se svi ovi amandmani. 2029 za. Protiv. Odbija se. Amandman 108 za. Usvaja se. Amandman 2030 za. Ne, ipak moramo glasovati o sljedećem amandmanu 2033 gospođe Aguilera. Za usvaja se. 110. amandman izvjestiteljice. A nakon toga 2034 za usvaja se amandman E, ne, oprostite, ipak smo trebali glasovati odvojeno. 2034, tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 2036, gospođe Neuhl i ostalih, tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 2037, gospođe Neuhl, tko je za? Protiv Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2038 tko je za, protiv. Odbija se. 2039 tko je za, protiv. Odbija se. 2040 za. Usvaja se. Amandman 2041 za, protiv. Odbija se. Amandman 2042 i ostali amandmani za, usvajaju se. 2047 ne, 2046 gospodina Erduša, koji je za? Ne, ipak trebamo glasati o 2047. To je za, protiv, odbija se 2049 i 76. E, za, protiv, odbija se. Amandman 2048. Za, protiv, odbija se. Kompromis broj 18. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis broj 19, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis broj 20 na sljedećoj stranici. Ne, imamo kompromisni amandman koji je alternativan, alternativni amandman broj 3. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Molim vas, objasnite. Ako usvojimo kompromis broj 19, mi bismo trebali prijeći na kompromis broj 20. Tako piše na mom glasačkom popisu. Provjerit ćemo. Provjerili smo već sa e, službom. A sada glasujemo o alternativnom kompromisu. Gospodin Agnju. Predsjedniče, možda nisam dobro shvatio, ali ja sam shvatio da je to kompromis koji smo dobili. Ne možete glasovati o dva kompromisa za koji ste se kompromis odlučili. Sada glasujemo o alternativnom kompromisu. To je kompromis broj 3, poimenično glasovanje. 3a. E, otvaram glasovanje o alternativnom kompromisu, poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis se usvaja. A sada prelazimo na amandman 2111 na stranici 56. E, autor gospodin Dorfman, tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 2114 za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2115. Za. Protiv. Odbija se. 2116. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo amandman 2116 na zahtjev. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se kompromisni amandman 22 i 23 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 2144 na stranici 58, autor gospodin Dorfman i gospodin Isti su amandmani. Tko je za, protiv, odbija se. Amandman 2146. Tko je za, protiv, odbija se. 2149. Za, protiv, odbija se. 2147. Za, protiv, odbija se. 2148. Za, protiv, odbija se. 2150. Za, protiv, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. 2151 gospodina Dantana. Tko je za? Usvaja se. 2152 tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Obija se kompromis 25. Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 26 na stranici 60. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis se usvaja. Kompromis 27. na stranici 63. Kompromis 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stranica 65, amandman 2276, gospođe Aguilera. Tko je za, protiv? Odvija se. 83 envi za protiv odbija se 2277 2277 za protiv odbija se 2278 za protiv odbija se 2279 za protiv odbija se Kompromis je amandman 28. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad amandman 2472 na stranici 74. Amandman 2472 koji tema i ostali. Veza. je za? Usvaja se kompromis 29.31. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se amandman 2556 na stranici 78. Gospođe Hojbu. Nakon toga MV. Tko je za? Odbijaju se. Amandman 2557, 2558. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandmani 2559 i ostali. Tko je za? protiv. Usvajaju se. 2, 5, 6, 3. Tko je za? Ne, izgleda da smo nešto pogriješili. 2, 5, 7, 0. Gospodje Goševske, 2, 5, 7, 0. Tko je za? Usvaja se. 2572. Provjerit ćemo ipak 2570, 2571 Goševska Jarlins Des. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se amandman 2572 i 95 koji je za, protiv, odbijaju se. 2573 gospodina Nekova, tko je za, protiv, odbija se. 2574 za, protiv, odbija se. 150 izvjestiteljice za, protiv, usvaja se 151 izvjestiteljice za, protiv Usvaja se 152 izvjestiteljice za usvaja se, 153 izvjestiteljice za usvaja se, 2575 gospođe Aguilera za protiv. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2576 gospodina Nekova za protiv. Odbija se. do... A sada idemo dalje. Prelazimo na sljedeći odjeljak. Hoćemo li napraviti stanku od pet minuta ili možda to odgoditi za kasnije? Dobro, idemo odmah dalje. Kompromis 39. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 40. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala vam. Dakle, zatvaram glasovanje. E, Usve se. Kompromis 41. Otvaram glasovanje. Dakle, kompromis 41. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 43. Otvaram glasovanje. Dakle, kompromis 43. je otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. Kompromis 44. To je deseta stranica. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo jedan glas EKR-a previše. Prelazimo sada na amandman 2 806 na 12. stranici. Za. Protiv. Usvaja se. 2807 za. Protiv. Odbija se. 2808 za. Protiv. Odbija se. 2809 za. Usvaja se. 28 1, 2. Schreier za, protiv, odbija se. 2, 8, 1, 3 za, protiv, odbija se. 2, 8, 1, 4 za, protiv, odbija se. 2, 8, 1, 5 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 46. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 2866 na 15. stranici. Lins za, protiv, odbija se. 2864 za, protiv, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 2865 za. Usvaja se. 2867 2868 za. Protiv. Odbija se. 2869 za. Protiv. Odbija se. 2870 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 48, 49 i 50 poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromis 51 na 19. stranici. Kompromis 51, stranica 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 52. Na 21. stranici. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 53. stranica broj 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 54. stranica 25. Otvaram glasovanje. Kompromis 54. Zatvaram glasovanje. i usvaja se. Jedan jedan osam Envi stranica dvadeset šest jedan jedan osam Za? Protiv? Suz odbija se. 3070 i daljnji amandman za? Usve se. 3072 za? Protiv? Provjerit ćemo. 3072. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. <coughs> Usvaja se. 119a Envi za, protiv, odbija se. 3073 za, protiv, odbija se. 3074 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 3075 za, protiv, usvaja se. 119b za, protiv, odbija se. 3076 za, usvaja se. 230 za, usvaja se. 3077 za, protiv, odbija se. 231 za, usvaja se. 3078 za, usvaja se. 3079 i 119D za, usvaja se. 3086 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 3087 za, protiv, odbija se. 120. Odbija se. 3080. Usvaja se. 3081. Za. Protiv. Odbija se. 3082. Za. Usvaja se. 3085. Za.

Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 3091. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 3092 za, protiv, odbija se. 3094 za, protiv, odbija se. 3095 za, tri 3.096, de castro za usvaja se 3.097 za usvaja se

Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zamekam. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na tri, na 37. stranici. tri Za? Protiv? Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 65. Stranica 39. 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 66. stranica 46 stranica 46. kompromis 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 67. na sljedećoj stranici. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 68. na sljedećoj stranici. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 68a. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 68b. To je na strani 55. Stranica 55. 55. Kompromis 68b. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 69. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3666 na stranici 59. Ispričavam se. E, trebamo glasati o kompromisu 69. Otvaram glasovanje. Ne, sada idemo na kompromis 70, stranica 59. E, kompromis 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 3763. Stranica 63. Za, protiv, odbija se. Kompromis 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 3795. Stranica 65. 3795. 5. 3795. Za. Protiv. Usvaja se. 3824. 3825. Za. Ispričavam se, kaže predsjedatelj. Prelazimo na kompromis 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I sada prelazimo na 3822 što je na sljedećoj stranici. Za? Protiv? Odbija se. 3823 za? Protiv? usve se. Kompromis 72a

Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Gospođa Hazekamp. Da. Dakle, glasujemo e, za kompromis do 78. Mene zapravo e, zanima e, možemo li glasati zasebno o amandmanu 3878. Da, 3878. Kažu mi da to nažalost nije moguće, ispričavam se. Takva su pravila. Kompromis 79. sada, ako se ne varam. A ne, ispričavam se, kaže predsjedatelj. Alternativni kompromis 7. Stranica 70. Alternativni kompromis sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada prelazimo na kompromis 79. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 80. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 81. Na sljedećoj stranici. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 82. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 83. na sljedećoj stranici. 83. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 3915 na sljedećoj stranici. Hojsling. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prijeđemo sada na kompromis 85. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 86. Na stranici 76. 86. Poimenično glasovanje. Stranica 76. Otvaram glasovanje. Poimenično glasovanje u kompromisu 86. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 4142. na 84. stranici 4142 na 84. stranici to je gospodin Des, njegov amandman 4142 poimenično glasovanje otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Odbija se. Prelazimo na kompromis deveti, alternativni kompromis devet, poimenično glasovanje. Radi se dakle o alternativnom kompromisu devet. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 87. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromis 87. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. To znači da sada prelazimo na 4179. Stranica 86. 4179 na stranici 86. Gospodin Hajtema i ostali. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. 4179. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 88. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na kompromis 89. Na istoj stranici, odmah ispod, e, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 90 na istoj stranici, na, na dnu. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, kompromis 90. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada gledam bilješke tajništva i tu stoji da bismo sada trebali napraviti stanku. Hoćemo li napraviti stanku od pet minuta? Na vama je da odlučite. vidim da bi gospodin Stefanovski želio nastaviti, ali mislim da ćemo svejedno napraviti stanku. Państwa po przerwie. Zaczynamy. Część trzecia. Nastavljamo s glasovljem. Dio treći. Nadam se da ste svi zauzeli svoja mjesta. Gdje je gospodin Budan? Dobro. Mislim da možemo nastaviti. Kompromis 91. 91. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromisni amandman 92 na sljedećoj stranici. 92. Pričekajmo ipak sekundu. Kako bi nam se svi pridružili i pripremili se. Dakle, 92, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Kompromisni amandman 92, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 4251, stranica treća. 4251, tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 93 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 94. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromis 94. Zatvaram glasovanje. Kompromis 95 na sedmoj stranici. Kompromis 95, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis 96 na osmoj stranici. 96, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis 97 na desetoj stranici. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje o kompromisu 97. Zatvaram glasovanje. Kompromis 98 na 11. stranici. Poimenično glasovanje 98, kompromis 98, otvaram glasovanje. Devedeset osam poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis devedeset devet na 12. stranici. Poimenično glasovanje. Kompromisni 99. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis stotinu. Usvaja se. Kompromis stotinu. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se amandman 4413 na 14. stranici. 4413. 14. stranica. Riječ je o usmenom amandmanu gospođe Aguilera. Da, to znači da dodajemo nešto programu regionalnih intervencija pod dakle da naslovu dodajemo for rural development za ruralni razvoj. Hvala lijepa tko je za. Dobro, usvaja se. Četiri, četiri, pet, devet. Tko je za? Protiv? Odbija se. 167 ređi. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 102. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 103 na 15. stranici. 103 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 104 na 16. stranici. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 104. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4453. 4454 i 4455. Ispričavam se. 4453 i 4454 zajedno glasujemo. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Provjeravamo dva predmetna amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. 4455, gospodin Erdoš. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram. Gospodin De Castro nije imao vremena, nije stigao glasovati, nije bio dovoljno brz. Bravo, gospođo Aguilera. Kompromisni amandman 106, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 107 na 20. stranici. 170, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 108 na sljedećoj stranici 108 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 109 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 4559. Ispričavam se, kaže predsjedatelj. Idemo na kompromisni amandman 10. Odnosno 110. Pojmenično glasovanje. 1, 1, 0. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 110. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis 110a na sljedećoj stranici, odnosno 23. stranici. Dakle, 110a. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 111 na sljedećoj stranici. Poimenično glasovanje. Kompromis 1.1.1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 1.1.2 na 27. stranici. Poimenično glasovanje 112. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 113, 113, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada kompromisni amandman 114 na sljedećoj stranici, poimenično glasovanje. 114, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1.1.5 na 29. stranici 1.1.5 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1.1.6 Kompromisni amandman 116 na 31. stranici. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 4715 gospodina Erdošat Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman 118, 118, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 119, 119. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 4722, 4722, gospođe Hojbuh i gospodina Hojsliha. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 83.9. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 84.9. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 120. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. 1.2.0. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 121. 121. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 122. 112. Na stranici 35. Kompromisni amandman 122. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman 4800, 4800 na sljedećoj stranici. Hojsling i Hojbuh. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 123, 123, poimenično glasovanje. Tko je za? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 124, 124 na sljedećoj stranici. Riječ je o poimeničnom glasovanju. 1, 2, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 38. stranicu. Glasova, Glasovat ćemo o kompromisnom amandmanu 125. 125. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. A sada kompromisni amandman 126. Na sljedećoj stranici otvaram glasovanje. 126. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromisni amandman 127. 127. na istoj stranici. Poimenično glasovanje. 1, 2, 7. otvoram glasovanje. zatvoram glasovanje. A sada amandman 3. Gospođa Žana. Također glasujete o amandmanu odbora EMPL. Tko je za? protiv, provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 129. Pojminično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis 130 na sljedećoj stranici, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 131, 131, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 1-3-2, pojmenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. A sada prelazimo na amantman 4-9-0-7. 4907. Tko je za? Usvaja se. 08. Tko je za? Usvaja se. 4909. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 135, 135, pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Kompromis 138, Poimenično glasovanje, 138, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman je usvojen. A sada idemo na amandman 4918. 4918 gospodina Dantana. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 140 140 poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 141. Otvaram glasovanje. Dakle, kompromis 141. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 4105. 415 izvjestiteljice, identičan je amandmanu Regija 213. Usvaja se. Vrlo dobro, možemo prijeći na priloge. Duboko uzdahnimo i idemo na kompromisni amandman 1, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Alternativni kompromis na 11. stranici. Na 11. stranici ćete naći alternativni kompromis. Pojmenično glasovanje je u pitanju. Alternativni kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromisni amandman 2. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 442 na stranici 21. 442. Stigli smo gotovo do kraja. Ovo je predposljednja stranica. 442. Predposljednja stranica. Amandman podnosi izvjestiteljica. Tko je za? Usvaja se. 443 izvjestiteljica. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 443. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 444. Amandman izvjestiteljice. Tko je za? Usvaja se. 5245 gospodina Nekova, tko je za, protiv. Ne prelazimo na 445, amandman 445. Tko je za? Usvaja se. 446, amandman Steljice, tko je za? Usvaja se. 447, tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman 3, Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 240. Amandman Ređija. Tko je za? Protiv? Odbija se. 448. Izvestiteljice. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 199a, Envi, tko je za? Protiv? Odbija se. 199b, Envi, tko je za? Provjerimo. Provjeravamo 199a. Zatvaram glasovanje. 199b Envi, tko je za, protiv, odbija se. 200 Envi, tko je za, protiv, provjerimo amandman 200. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5248 gospodina Hojslinga. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sada prelazimo na posljednji dio ovog glasovanja. Odnosno, glasujemo o amandmanima na uvodne izjave. Amandman 1 na drugoj stranici. Amandman ređija. Tko je za? Amandman 1 na drugoj stranici. Amandman ređija je u pitanju. Tko je za? Protiv? Odbija se. 471. Tko je za? Usvaja se. 469. Tko je za? Ispričavam se, kaže predsjedatelj. 477. Ispričavam se. Sada imamo ispravnu informaciju, dakle 479. Na osmoj stranici, amandman 479. 549. Hojbuh i Hojsling. Tko je za? Protiv? Odbija se. 7-9. Tko je za? Usvaja se. 8-9. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje o amandmanu 8, odbora 9. Tko je za? Zatvaram glasovanje. 8-9. Zatvaram glasovanje. Dobro. Idemo na desetu stranicu. devet, Gospodin Rope. Tko je za? Usvaja se. nula i 12. Tko je za? Usvaja se. Ispričavam se. 571 i 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. 13 Envi. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Moramo provjeriti 570, molim. Možemo li to provjeriti? Bilo je prebrzo jednostavno. Da, točno, no u prethodnom glasovanju 569, ako se usvoja amandman 569, prelazimo na 571. pet devet jedan na stranici jedanaest gospodin Hojsling. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 591, amandman gospodina, gospodina Hojslinga. Zatvorim glasovanje. Odbija se. 11 ređi, prvi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. 16 envi, prvi dio. Tko je za? Usvaja se. 592 nekov. Tko je za? Usvaja se. 13, prvi dio, tko je za, protiv, odbija se. 5, 9, 3, McGinnis, tko je za, usvaja se. 5, 9, 4, tko je za, usvaja se. 5, 9, 5, tko je za, protiv, provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 596. Tko je za? Protiv? Odbija se. 591. Tko je za? Protiv? Odbija se. 608. Tko je za? Protiv? Odbija se. 599 i 600. Tko je za? Usvajaju se. 598. 597. 597. Nekov. Tko je za? Pet devet sedam, rekao sam. Prelazimo na pet devet sedam. 597 tko je za, protiv, odbija se. 603 tko je za, protiv, odbija se. 4 tko je za, protiv, odbija se. 604 tko je za, protiv, provjerimo 604. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 606. Tko je za? Usvaja se. 601. Tko je za? Usvaja se. 13.9. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. 11. Drugi dio. Ređi. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Amandman 11, drugi dio, odbor ređi. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16, Envi, drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 609 i 6. Tko je za? Usvaja se. 6 1, dva i 6.1.3, 1, Tko je za? Usvaja se. 16. Deve 15. Tko je za? Protiv? Odbija se. Šest dva dva i 18. Tko je za? protiv, odbija se. 623, tko je za, protiv, provjerimo. 623, provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 624. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 625 tko je za? Usvaja se. 16 tko je za? Protiv? Provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 626. Tko je za? Protiv? Odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Razlika je jedan glas. 20. Tko je za? Protiv? Odbija se. 7 Tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjerimo. 7, Provjeravamo 7. Zatvaram glasovanje. 17 koji je za, protiv, odbija se. 6, 3, 3 koji je za, protiv, odbija se.

usvaja se. 779. Tko je za? Protiv? Odbija se. 782. Tko je za? Protiv? Odbija se. 785. Tko je za? Protiv? Odbija se. 28 i 788. Tko je za? Usvaja se. Prelazimo na stranicu 32. 893. Tko je za? Protiv? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Odbija se. 8, 9, Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 907 za, protiv, odbija se. 910, 911 za, protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se. 909 za, protiv. Odbija se 908 za, protiv, odbija se 913 za, protiv, odbija se 914 za, protiv, odbija se, žao mi je. 915 i 16 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. 919 za. Oprostite, kaže predsjednik. 912 zapravo o tome smo trebali glasovati. Moramo ići na 917 za, protiv, odbija se. 919 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 920. Za, protiv. Odbija se. 918 za, protiv. Odbija se. 912 za. Usvaja se. 39 MV za. Protiv. Odbija se. 26 regi za. Protiv. Odbija se. 927 i 928 za protiv. Odbija se 20. Provjerit ćemo. 20,

Neuhl i ostali za protiv. Provjera. Otvaram glasovanje. 951. glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 43 envi za, protiv. Odbija se. 969. amandman.

which to the next yellow yellow but uh, but is deve okay e, poprawka 998 pana posła Nekowa 998 Nekov stranica 38 za usvaja se stranica 40 Nemamo e, prijevod na njemački jezik. E, molim da se riješi ovaj problem. Možda je došlo do zamjene. 1032, Hojzling 349 za, protiv, odbija se. 1035 za, protiv, odbija se. 38 izvjestiteljice za, usvaja se 1033 i 49 za, protiv, odbija se 1034, provjerit ćemo 1033 i 49 MV. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijaju se.

Badge za, usvaja se 1055, karti za, protiv, odbija se 13, bađ za, usvaja se 1056, erdš za, usvaja se 1065, erdš za, protiv, odbija se 10 6.8. Je li to točno? Ne, ipak moramo dalje. 1.0.6.4 za, protiv. Odbija se 42. 1.0.6.6 za, protiv. Usvaja se 1.0.6.8. Gospodina Dantana za, usvaja se 52 MV za, protiv, odbija se 1070 karti za protiv odbija se 1071 Loazo Kolumbije za protiv odbija se 1073 za usvaja se 1074 gospođe Petir za protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Možemo sada glasovati o nacrtu izvješća, onako kako je nacrt izmijenjen. Imat ćemo međutim prvo stanku od 5 minuta, a nakon toga glasovanja imamo prijedlog možda, javljanje za riječ. Svi traže pauzu, dakle imamo sad pet minuta stanke. E, to Poštovani kolege i kolegice, ovo je posljednje glasovanje. Imamo prijedlog za stanku. Ljevica traži stanku To je posljednje glasovanje. Jasno nam je koliko je ono važno. Poljoprivrednici nas e, gledaju s velikom pozornošću i važno je da ovo glasovanje bude djelotvorno. Moramo pokazati što smo postigli kroz naš rad. Možemo li onda glasovati? Gospodin Nikolson, predsjedniče, predlažem da sada odmah glasujemo. U redu, glasovat ćemo onda. Kolege ljevice se slažu, dakle glasujemo. Gospodin De Castro, hvala kolege. Dobro ste interpretirali eh, eh, razlog negativnog glasovanja. Negativno glasovanje znači odbijanje. Dakle, ja ipak predlažem da imamo stanku od dvije minute kako bismo dobro uzeli u obzir što činimo, jer ako budemo glasovali protiv, to će značiti odbijanje. E, e, pa, Samo trenutak, molim vas. Imali smo razmjenu mišljenja. Gospodin Tarabela kaže da se treba glasovati. Drugi također žele da se glasuje sada. Dakle, i glasujemo o strateškim planovima. Nacrt izvješća onako kako je izmijenjeno. To je jako važno glasovanje. Šaljemo važnu poruku. Poljoprivrednicima pokazujemo što smo postigli kroz naš rad. Otvaram glasovanje. Izvolite da ovaj dokument ako se sada odbije, odbijamo i ono što smo izglasali jučer na temelju novih pravila, cijeli se paket vraća komisiji, zar ne? Otvaram glasovanje. Poimenično glasovanje. Imamo jednog pučana viška. Glasovanje je poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Państwa, bardzo dziękuję. Dziękuję. Poštovani kolege, hvala vam. Zahvaljujem izvjestiteljici. Imate riječ, izvolite. Vi ste odradili jako dobro ovaj posao, tu je uloženo mnogo amandmana, glasovanje je bilo vrlo komplicirano, izvolite. Gospodin Jakovčić ima riječ. Państwa, nie nie Molim vas, odite ako ne želite ostati na raspravi. Izvjestiteljica ima riječ. E, ja sam stvarno e, stvarno iznenađena i jako mi je drago. Gotovo je sve propalo, ali ipak mi je drago što je ovo prošlo. Zahvaljujem sektoru uzgoja e, gdje smo ovdje izmijenili sve uvjete, prijedlog komisije i postigli smo važan cilj. Naši izvjestitelji naši eh, poljoprivrednici moći će koristiti napredne, inovativne eh, načine uzgoja i eh, u poljoprivredi moći će poštivati okoliš, dobrobit životinja i sigurnost prehrambenih proizvoda. Na samom kraju želim reći da u sljedećem pa-, sazivu parlamenta, kad e, se bude ponovno započeo parlamentarni rad, e, mi možemo nastaviti s pregovorima o trijalogu s komisijom i vijećem, jer poljoprivrednici i uzgajivači od nas traže pravnu sigurnost i traže odgovarajuća proračunska sredstva i sredstva su spomenuta u ovom dokumentu jer mišljenje parlamenta je da se treba, treba zadržati mm, sredstva ZPP-a. Hvala. Prije nego što vam čestitam, pita, um, htjela bih vas pitati zašto ste rekli da je sve možda skoro proplo vodom. Mi bismo trebali sada ipak imati šampanjac ovdje i to u velikim količinama jer je to bio uspjeh. Zahvaljujem izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni, zahvaljujem svim suradnicima, tajništvu, svima onima koji su uložili amandmane, koji su dali doprinos sastavljanju ovog dokumenta. Znamo koliko je e, sastanaka bilo kako bi se došlo do kompromisa. Naravno, kompromis ne zadovoljava sve strane. Vidjeli smo to kod glasovanja, ali ako kompromis prođe, znači da ga većina ipak prihvaća. Čestitam svima. Zahvaljujem svima onima koji su dali prijedlog. Zahvaljujem komisiji, glavnoj upravi komisije, zahvaljujem povjereniku Hoganu i time zatvaram današnju sjednicu današnji sastanak. Neću reći da mi dugujete kavu jer smo završili ranije u 11.25 jer tu kavu neću stići popiti do kraja ovog parlamentarnog saziva. Dakle, možda nećete imati dovoljno vremena da me počasite kavom. Završili smo čak prije 11.30. Zahvaljujem svima pa i prevoditeljima. Pa komu bih još mogao zahvaliti? Mislim da je to tako dovoljno zahvalio sam se svima, čak i onima kojima još nisam zahvalio. Vidimo se osmoga u ponedjeljak. I danas popodne naravno nećemo održati sastanak koji je bio predviđen i to je moj poklon vama, slobodno popodne. Aplauzi, hvala.